Sok szeretettel köszöntöm Dobro jutro svima. Želim dobro jutro svima. Onima koji nas prate, zastupnicima i građanima EU-a. Otvaramo sjednicu. Najprije želim nešto reći o sastavu odbora Nakon što smo odredili članstvo odbora, zastupnici su se prijavili prema pravilu 2009. Radi se o sljedećim posebnim odborima. Odbor za umjetnu inteligenciju, za borbu protiv raka, za strano djelovanje i za lažne vijesti odbor za oporezivanje te odbor zadužen za uvjete pri prijevozu životinja. Sve informacije moći ćete naći na internetskoj stranici parlamenta. Sljedeća obavijest tiče se početka među institucionalnih razgovora u koje su uključeni različiti odbori. Kreće se sa međuinstitucionalnim pregovorima, to je objavljeno 8. srpnja, ali nismo dobili nikakve prijave i prigovore, pa pregovori mogu započeti. Prije početka rasprave objavit ću rezultate glasovanja od jučer, 9. srpnja. Na engleskom jeziku slijedi dalje, dakle, um, Kovidska kriza usvojeno. Izvješće o EIB-u i godišnjem izvješću za prošlu godinu usvojeno. Godišnje izvješće EIB-a za 2018. godinu usvojeno. Izvješće za suzbijanje prijevara usvojeno. Prijedlog rezolucije tri kluba o situaciji u Venezueli i izbjeglicama usvojeno. Rezolucija odbora ENVI, prigovor trek prema članku 117 o aktivnim tvarima, amandman 1 i 2 su usvojeni, amandman 3 usvojen, uvodna izjava T je odbijena. Rezolucija ITRA, revizija smjernica za transeuropsku energetsku infrastrukturu. Amandman 1, prvi dio odbijen, drugi dio odbijen, amandman 5 odbijen, amandman 6 odbijen, amandman 7 odbijen, amandman 8 odbijen, amandman 9 odbijen. Stavak 3 izvornog teksta je usvojen. Amandman 10 je odbijen. Stavak 4.1 je usvojen. Stavak 4.2 je usvojen. Amandman 2 je odbijen, amandman 3 odbijen, amandman 4 odbijen. Sporazum s Novim Zeladom o razmjeni podataka u svrhu suzbijanja terorizma i kriminaliteta. Amandman 2 odbijen. E, E, uvodna izjava F 1, 2 i 3 usvojene, a amandman 1 usvojen. Uvodna izjava H neće se razmatrati. Rezolucija odbora Envi, kemikalije i održivost. Amandman 1 odbijen. Stavak 21.1 usvojen. Stavak 2 usvojen 22.1 usvojen, 22.2 usvojen, 23.1 usvojen, 23.2 usvojen, 41 usvojen, amandman 2 usvojen, amandman 3 odbijen, 4 odbijen. Stavak 81 usvojen, 82 prvi dio usvojen, drugi dio odbijen. Amandman 5 odbijen. Stavak 86.1 usvojen, 2 usvojen, amandman 6 odbijen, amandman 7 odbijen, 8 odbijen. Stavak 116 usvojen. kreće stanka u trajanju od nekoliko minuta. Raspravu nastavljamo u 9 sati i 15 minuta. Hvala.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 Kedves képviselőtársaim, az ülést... Dame i gospodo, nastavljamo zasjedanje. Krećemo na rasprave. Želim vas izvijestiti o sljedećem. Imat ćemo jedan krug govornika iz klubova. Nećemo imati spontana javljanja za riječ, niti ćemo prihvaćati plave kartice. Sljedeća nam je tema izjava komisija kojom se obilježava 25 godina od Srebrenice. A sada Oliver Varhaj u ime komisije. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani zastupnici i zastupnice, danas se prisjećamo jednog od najcrnjih dana europske povijesti – jednog od najtragičnijih zločina u Europi od drugog svjetskog rata. U srpnju 1995. više od 8372 bosanskih muškaraca sustavno su ubijani u sigurnom području un u Srebrenici, u gradu kojeg se smatralo sigurnim tijekom rata koji je pustošio Bosnom i Hercegovinom. Tijela su im bačena u masovne eh, grobnice. Ruke su im bile vezane i gubili su život, živote. Naše su misli i naša su srca uz njih i uz njihove članove obitelji i prijatelje. Sjećamo se i odajemo počast tim žrtvama i svim ostalima koji su preživjeli. Želimo im iscjeljenje teških hrana. Europa neće zaboraviti što se u Srebrenici dogodilo, niti ispustiti iz vida svoju odgovornost za sprječavanje tog genocida. U Srebrenici Europa je podbacila i suočeni smo sa vlastitim sramom Srebrenički genocid ostaje otvorena rana u srcu Europe i još uvijek nas proganja. Još uvijek nas podsjeća na zajedničku odgovornost da spriječavamo genocid od ponavljanja ikada više i zato nam je dužnost zauvijek se sjećati Srebrenice. Naša je dužnost i to da omogućimo odgovaranje za zločin Pravda mora biti učinjena. Svi odgovorni zato moraju se suočiti s posljedicama za svoja dijela. Nakon 25 godina važnije nego ikad stati na kraj nekažnjivosti za počinitelje ratnih e, e, zločinaca. Dva različita međunarodna suda, Haški sud i Međunarodni kazneni sud prepoznali su Srebrenicu kao genocid. To su činjenice o tome što se dogodilo u Srebrenici i njih treba priznati. Bilo kakav revizionizam ili poricanje neprihvatljivi su. Politički vođe u tom smislu imaju visoku odgovornost. Moraju stati na stranu istine, pravde i suradnje, a ne straha i mržnje, kako bismo nadišli tragično nasljeđe povijesti i izgradili bolju, prosperitetniju budućnost za sljedeća pokoljenja. Voditelji u regiji moraju preuzeti odgovornost i voditi primjerom. Nema prostora retorici ili glorifikaciji zločina s bilo koje strane. Politički vođe moraju snažno raditi na tome da svoje građane i mlade pogotovo okupe oko zajedničke budućnosti, povjerenja i poštivanja jednih drugih. Doprinos civilnog društva u tom smislu je ključan. Može gajiti sjećanje, demokratičnost na Balkanu i širom Europe na korist budućih generacija. Svi mi u Europi moramo izući pouke na temelju Srebrenice. Prije 25 godina vrijednosti su kršene sustavno. Poštivanje prema ljudskom životu, dostojanstvu, slobodi, demokratičnosti i jednakosti. Europska komisija nastavlja poštivati te vrijednosti u svim zemljama Balkana. Međunarodni sudovi i Europska unija žele promicati pomirbu i nadilaženje nasljeđa rata, što je ključno za sve zemlje regije na putu prema EU. Aktivno promicanje na e, pomirbe na svim razinama ključno je za svakodnevicu građana. To uključuje i naknadu štete za žrtve, za silovanja, za mučenje, podršku izbjeglicama i omogućivanje obiteljima da pronađu svoje mrtve. Bosna i Hercegovina je na putu prema EU i treba uspostaviti društvo gdje se pluralizam, pravda i ljudsko dostojanstvo najviše poštuju. Europa će u tom dijelu svijeta raditi na pomirbi i suradnji kako bismo izgradili mirno i prosperitetno društvo za sve u toj regiji. Priznavanje događaja prošlosti, svima pomaže u budućnosti. Bez pomirbe nema dugotrajnog mira, stabilnosti i prosperiteta u Zapadnom Balkanu. Zato pozivam Zapadni Balkan da radi u tom smjeru, da iscijeli rane prošlosti i da to rezultira zajedništvom u Europi. Hvala. Hvala. A sada u ime EPP-a Paolo Rangel, izvolite. Nikad više. Nikad više. Nikad više. Poštovani predsjedniče, povjereniče, želim ovaj urlik, ovaj krik i ovu očajnu poruku očaja uputiti svim građanima Bosne i Hercegovine bez obzira na etničku pripadnost, religiju ili vjeru, ali upućujem taj krik i prema svim građanima Europe koji su u prošlosti doživjeli pakao genocida. Treba nam bolje za cijelo čovječanstvo. Srebrenica nije samo tragedija Bosne i Hercegovine, Govorimo ovdje o poricanju čovječnosti. Kada god se dogodi masakr, genocid, masovno ubijanje nevinih ljudi, tada se poriče humanost, odbija ljudsko dostojanstvo i događa se Srebrenica. U svim genocidima to je slučaj ali za sve genocide pa i srebrenički treba nam istina, poštovanje jer istina nije kompatibilna sa poricanjem, a pravde nema uz nekažnjivost. Mi ovdje zastupamo europske građane i želim izraziti najdublju tugu i najstrašniji sram i to uputiti svim žrtvama srebreničkog genocida, svim preživjelima, svim obiteljima, svima u Bosni i Hercegovini. Upućujem ove riječi. Postoje oni koji su izravno odgovorni za taj masakr, ali je podbačaj međunarodnog i europskog društva neoprostiv. Vi ste žrtve, vi ste svjedočili najtamnijoj strani ljudskih bića bez vas i bez vaše borbe za pravdu neće biti pomirbe. Vi ste i oni koji nose nadu, nadu u mirnu i prosperitetnu budućnost u Bosni i Hercegovini za sve njezine građane. Hvala. Hvala vama. A sada za SID gospodin Picola

drugog mikrofona. prava tu smo imali e, velike kazne žalio zbog najtamnije stranice u svojoj povijesti. Drugim riječima, Aleksandar eh, Vučić koji je bio eh, eh, praksi To je jedan herojski narod e, koji je e, već tada u drugom svjetskom ratu znao što znači e, genocid. Naravno, trebamo se sjetiti E, Srebrenice, još uvijek puno e, patnje imamo tamo, e, puno je ljudi izgubljeno, ali nemojmo zaboraviti sve te žrtve, trebamo ih se sjećati, ali pri tome ne zauzimati pozicije u odnosu na žrtve. Frau Gospođo predsjedavajuća, poštovani kolege, 11. srpnja 1995. prije 25 godina su bosansko-srpske snage zauzele Srebrenicu i ubile preko 8000 bošnjaka, muškaraca i dječaka i drugih. I ovo se događalo pred očima međunarodne zajednice i moramo se opet upitati kako se to moglo dogoditi je najveći politički neuspjeh Europske unije nakon drugog svjetskog rata, zato želimo zato želimo odat počast črtvama i sramimo se zbog svoje uloge tada, zato što smo podbacili. No moramo paziti, jer 25 godina nakon mirovnog sporazuma iz Daytona e, još dan danas je prisutna mržnja e, i koja prijeti Bosni, koju može destabilizirati. E, zahtjevi za takozvanim etnički čistim područjima moramo stati na kraj. Takve zahtjeve moramo odbaciti. To što se godilo je čisti rasizam. To ovo nije bosanski ili srpski izum. Moramo se sjeća toga što se dogodilo. To nikad ne smijemo zaboraviti jer to je ostavilo duboke ožiljke kod preživjelih i moramo kazno goniti one koji negiraju genocid. To je ključno kako bismo razvili zajedničku kulturu sjećanja. Još uvijek e, stereotipi obilježavaju sjećanje na to što se dogodilo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 Hvala. Danas se prisjećamo onoga što se dogodilo prije 25 godina. To ostaje otvorenom ranom i za nizozemsku. Radi se o najgorem masakru nakon drugog svjetskog rata. Snage Dutch Beta su poslane na teren, ali je to od samog početka bila nemoguća misija. Bilo je nemoguće pod zastavom UN-a ispuniti obećanja. Srebrenica nije podbačaj samo nizozemske, nego cijele europske zajednice i njezinih politika. Ja sam tada bio u nizozemskoj novinar. Mnogi ljudi su željeli nešto učiniti i parlament i šira zajednica i mediji u dobroj vjeri se pokušala učiniti nešto što je na terenu bilo nemoguće provesti. Bilo je talaca, objavljeno je nakon godinu dana jedno kritičko izvješće, a za buduće mirovne misije izvučeno je mnogo pouka. Mi smo na temelju ovih zvjerstava mnogo naučili, ali to je mala utjeha. Engedje meg, hogy a vita folytatás... Hvala lijepa. Prije nego što damo riječ povjereniku Varhaju, imat ćemo prvi krug glasovanja. Glasuje se od 9.45 do 11 i to na isti način kao jučer. Svoje glasanje poimenično i moći ćete verificirati rezultate prema dokumentu koji će biti objavljen na stranici plenarne sjednice. Možete nam slati pismeno obrazloženja glasova do 400 riječi iznimno. Dakle, otvaram prvi krug glasanja, imate vremena do 11 sati. Rezultate glasovanja ćemo objaviti u 13 sati i 30 minuta. Izočak nevében Várhelyi Olivérnek a szót, hogy válaszoljon a felmerült kérdésekre. A sada ću dati riječ povjereniku u ime komisije. Izvolite. Hvala Hvala što ste eh, uzeli ovo vrijeme da biste eh, zajednički se sjetili genocida E, u Srebrenici došao je trenutak da odamo počest žrtvama i e, da pojemo podršku onima koji su preživjeli, obiteljima, prijateljima e, koji su pogođeni time. Ovo što se dogodilo u Srebrenici treba nas stalno podsjećati da se ovako nešto nikada ne smije ponoviti. Trebamo također uvijek znati i sjećati se da se genocid nije samo dogodio u Srebrenici. Nema razlike ili vrednovanja genocida. Genocid je genocid. Trebamo e, se nastaviti sjećati i nastaviti poštivati žrtve. Hvala, e, gospodine povjereniče. Ova rasprava je sada zaključena, a sljedeća točka dnevnog reda je E, kulturna, e, kulturna uporaba Europe izjava komisije. E, htjela bih podsjetiti članove da ovdje nećemo imati KDi niti plave karte. Imamo jednu malu stanku tehničke prirode, samo nekoliko minuta kako bismo dezinficirali E, sjedalo povjerenika i e, evo e, sad će nam se povjerenik i komisija pridružiti.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 Evo sada ću dati riječ gospodinu Skinasu koji će sada uzeti riječ u ime Europske e, komisije. Hvala gospođo predsjedateljice i časni zastupnici. Hvala što ste stavili e, dakle ovo e, na dnevni red, ovu važnu tunu, temu. Kultura je dio DNA Europe. Imamo vrlo bogatu kulturnu scenu i to je i jedan od, jedno najvećih stvari koje Europa može ponuditi i trebamo je pod svaku cijenu sačuvati. Svi znamo u kolikoj mjeri je e, sektor kulture bio pogođen. E, sektor kulture i kreativnih e, umjetnosti je pogođen pandemijom kao ništa drugo. 95% ovog sektora su zapravo mala poduzeća, nezavisni umjetnici, freelanceri i oni su izuzetno pogođeni i vrlo ranjivi i rade vrlo u nesigurnim uvjetima. Komisija redovito razgovara sa e, s Europskim parlamentom, državama članicama i sa cijelim e, sektorom kako bismo našli neka rješenja. Evo, počet ću tako što ću govoriti sada o nekim e, e, rješenjima koji bi bili e, hitni uvjeti. Dakle, kao prvo mobilizirali smo kohezijske fondove kako bismo odgovorili na potrebe koje su se pojavile uslijed korone. Ovdje smo dali državama članicama likvidnost i sredstva da dodjelje dodjele financijska sredstva tamo gdje su najpotrebnija a tu je e, ovdje i kultura. Još e, jedna druga hitna mjera je novi instrument e, kako bi se ublažile mjere zbog nezaposlenja, to se radi od 100 milijardi eura. E, dakle, e, kako bi se e, pomogli, pomoglo svima onima koji su pogođeni zbog pandemije i države članice trebaju naći način kako će iskoristiti ovaj instrument za umjetnike i djelatnike kulture. I treće, mjere za države članice kako bi se pomoglo gospodarstvo u pandemiji, a kultura je jedan od najpogođenijih sektora pogođen krizom zajedno sa e, turizmom, e, maloprodajom i transportom. E, mnoge države članice se već koriste ovim instrumentom za kulturni sektor. Međutim, osim ovih mjera, hitnih mjera, poduzeli smo i mnoge konkretne akcije. Neki djelatnici u kulturi su pokrenuli i svoje inicijative u borbi protiv E, krize. E, I mi e, u okviru europskih institucija želimo i pokrenuti naše inicijative. Imamo Europski fond za kulturnu solidarnost. Još, jednu još jedna platforma, to su Creatives Unite inicijativa koji ide kroz FLIP pilotski projekt a e, radi se zapravo o jednom zajedničkom području za sve kreativne sektore kako bismo e, e, osigurali sredstva za rad. Prije nekoliko tjedana svi su e, dionici e, bili e, prisutni kako bi se sastali tu sad, kako bi organizirali ovaj fond. A sada nešto o programu Kreativna Europa. Evo i ovdje smo maksimalno fleksibilni u odnosu na regulativu koja već postoji. Povećali smo broj rok. Proš, produljili smo roko, rokove za dodjeljivanje sredstava. Nadalje planiramo posebne mjere, konkretne mjere, 5 milijuna e, eura u formi, u obliku vouchera koje bismo e, mogli e, dijeliti. Nadalje preusmjerili smo rad prema digitalnim inicijativama. A osim tog programa Kreativna Europa uskoro ćemo imati i ciljenu podršku za glazbeni sektor kroz inicijativu Music Through Europe. I tu ćemo prebaciti oko 2,5 milijuna e, eura e, prema ovom sektoru. Razmišljamo o tome kako prilagoditi ti e, kulturne sektore, kreativne sektore preko e, jednog e, nekog jamstva gdje bismo dakle pokrivali jamstvima različite subjekte. A sada nešto o oporavku. Dakle, kao što znate, sljedeći e, tjedan naši će se šefovi država i, vrata, i vlada ponovno sastati i nadam se da će se e, uspjeti e, složiti oko oporavka i proračuna, a to je naročito važno za kulturne i kreativne sektore. Dakle, imat ćemo ne samo program Kreativne Europe, već i mnoge druge programe React, EU, Nova kohezija kohezijska politika, digitalni program za Europu, Invest EU, dakle puno programa koji će e, pokrivati te e, sektor kulture. Dakle, imamo e, puno načina, puno predviđamo puno paketa za oporavak kulturnog sektora. Dakle, osim ovog paketa za oporavak i tako ću zaključiti, nemojmo zaboraviti da imamo i mogućnosti koje dolaze iz drugih e, polja kao recimo Obzor Europa gdje imamo e, jedan program za uključivo društvo i kulturu i to daje odlične mogućnosti za sektor. A isto tako trebamo imati na umu i e, zajednicu za inovacije i znanost i tu imamo e, naš institut za tehnologiju i inovacije u Budimpešti e, koji je zadužen za to. Dakle, sve ovo trebalo bi nam pomoći da E, imamo taj e, dobar novi početak za e, ovaj sektor, a nemojmo zaboraviti turizam. Sjetit ćete se prije nekoliko tjedana, prošli mjesec, predstavili smo jedan paket za turizam i za putovanja, a turizam, kulturni turizam je zapravo predstavlja 45% europskog turizma, tako da evo na početku ovog, e, ove sezone, turističke sezone, ljetne sezone, nadam se da nećemo zaboraviti ni e, e, na ovaj važan sektor. Dakle, u ovim teškim vremenima kultura više nije luksuz. To je nešto što je prijeko potrebno. Kultura je dio našeg, naše baštine, kultura je naš evropski način života, trebamo je čuvati, trebamo je braniti, trebamo je promovirati, trebamo zajednički djelovati e, kako bi e, naša kulturna budućnost bila e, svjetla budućnost. Računam na vašu podršku, tako da nastavimo davati potporu našoj dinamičnoj zajednici umjetnika i kreativaca. Hvala. Sada e, krećemo u debatu, a sada EPP, gospođa Šaljina. Hvala što ste mi dali riječ, dragi kolegi, i hvala što ste e, krenuli u ovu borbu za oporavak kulture i cijelog sektora. E, to je, stvarno ima smisla. Htjela bih zahvaliti gospodinu Shinasa koji je e, spomenuo mnoge aktivnosti koje će ovdje e, biti od koristi. Kreativna Europa, htjela bih vas podsjetiti na ekonomsku važnost kulture. 2 do 3 E, e, nacionalnog bruto proizvoda Europe. E, a da ne zaboravimo turizam. Gospodine Eshinas, vi ste i sami to spomenuli. Imamo kulturnu baštinu, spomenike, festivale. Sve to čini kulturne destinacije. Bez kulture ne bi u Europi bilo turizma, a turizam je upravo pokretač ekonomije mnogih europskih zemalja.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 ja bih voljela da vi, gospodine Skinas, podržite ovo u komisiji. Fond za oporavak e, nam treba za kulturu. Moramo podržati kulturni sektor investicijama. 2018. je bila godina europske kulturne baštine i želimo da se to opet ponovi i za kraj bih još spomenula Haga Sofiju, u, u, Istanbulu, što je mjesto i za kršćane i za muslimane. Osigurajte da, da to ostane muzej kao znak da ova dvije vjere mogu živjeti e, zajedno. ako ne mora. Hvala. E, molim vas da se držite vremena koje vam je dodijeljeno jer trebamo dati E, e, priliku svima da se e, obrate. Hvala gospođo predsjedavajući. Pa bilo je lijepo gledat kad je u noći 23. lipnja u, mnogim njemačkim gradovima bilo osvijetljeno 8000 građevina, centara za manifestacije crvenim svjetlom. No razlog zašto je to napravljeno je bio žalostan. U vrlo kratkom razdoblju je kriza, zbog, korona kriza dovela kulturni sektor do ruba ponora. Možda bi bilo dobro da se uvede izvanredno stanje i u, kod komisije, jer komisija kao da nije shvatila da je situacija alarmantna. Čak ni u fondu za oporavak, niti u višegodišnjem financijskom okviru Europske unije. E, kulturni sektor, kulturnom sektoru nije posvećena nikakva pažnja. Osim toga se želi izdvojiti još manje sredstava za Europski program za potporu kulturi. Ja zahtijevam da se najmanje 2% od Fonda za oporavak izdvoji za kulturu. Što se tiče programa e, Kreativna Europa, tu Europski parlament ne smije popustiti. Moramo traži da se sredstva za taj program udvostruče. Moramo uh, popraviti štetu, ali i stvoriti nešto novo. Hvala vam. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospođa Faranka, u ime grupe, u ime uh, kluba Renew. Uh, ovdje su s nama uvijek bili umjetnici i e, tijekom cijelog lockdowna bili su s nama kako bi nam pomogli i kako bi nas razonodili. I e, kultura e, je nešto što je izuzetno važan dio našeg života i cijeli sektor se odjednom zaustavio. Ništa više nije otvoreno i postoji određena nesigurnost nad cijelim sektorom. A ta nesigurnost nije u potpunosti otklonjena jer ne znamo točno točno kolika će sredstva biti dati i dodijeljena tom e, e, kreativnom e, sektoru Europa daje 0,14% svog proračuna kultura, kulturi, a to nije dobar znak jer će oporavak e, upravo ići preko kulture. Pa vas molim e, da e, sve programe koje imamo mobiliziramo za kulturu. Trebamo pomoći tom sektoru u kojemu imamo i nezavisne djelatnike i mala poduzeća. Radi se od, o 4% našeg bruto e, proizvoda. Dakle, kultura je e, nešto što je nezamjenjivo kako bismo e, oslikali našu raznolikost. Možemo raditi na kulturalnoj baštini, moramo otvoriti digitalne putove za kreativne industrije. Naša e, kulturna industrija treba biti dijelom zelenog plana. Molim vas e, da osnažimo Europu kako bismo e, osnažili i naše europske vrijednosti, a to možemo učiniti putem kultura i tako što ćemo kulturu uključiti u dijalog sa građanima u konferenciji za Europu. Kako bi kultura bila budućnost Europe, Europa mora dati budućnost kulturi. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Gospodin Dare ide. Hvala, e, gospođo predsjedateljice. E, u ime e, kluba ideje. vrlo često se govorilo da smo mi oni koji želimo uništiti Evropsku uniju, a to uopće nije istina. Mi ne želimo uništiti Europsku uniju, želimo poboljšati Europsku uniju. Ja sam 26. listopada predsjedniku Sasoliju poslao pismo i zatražio od njega da ponovno pokrene e, postupak Europskog e, e, ustava i gospodin Sasoli je rekao da je treba reformirati naravno Europsku uniju. Europska e, unija ne smije biti Europa nacija, već Europa naroda. Podsjetit ću vas e, na Bretonce, Katalonce, e, na Venecijance. Dakle, ne smijemo govoriti o europskim narodima. Trebamo govoriti o kulturi europskih naroda. Postoje različitosti među njima, ali ako na njima budemo e, insistirali, onda će cijeli europski e, projekt e, biti okrunjen neuspjehom. Dakle, imamo jednu europsku kulturu i trebamo graditi tu kulturu tako što ćemo uzeti u obzir sve europske posebnosti i identitete i time ćemo imati tu jednu veliku jedinstvenu Europu od 500 milijuna e, građana i e, e, kultura je sigurno važan dio europskog ustava buduće europske kulture. Naravno da treba poštivati identitete različitih naroda Europa i time graditi europsku kulturu. Te dvije stvari su pomirljive i nadopunjuju se. Gospođa Mijembu, evo, e, a e, Kultura je izuzetno važan dio našeg društva. E, tijekom e, krize covid kultura je bila u svim domovima. E, dok smo bili zatvoreni u našim domovima, kultura nam je pomagala. Kultura je vitalni element društva. Kultura je ono što povezuje generacije, ljude, jezike. Ona je puna mašte. Kultura se nalazi svugdje. U knjižnicama, u kinima, u u e, kazalištima. Ona osnažuje demokraciju, jednakost, solidarnost, dignitet i sve ostale temeljne vrijednosti Europe. Evo ovdje izjavljujem ljubav e, kulturi i svima onima koji djeluju u kulturi. E, ova e, kriza je e, jako teško pogodila sve kulturne djelatnike, umjetnike, tehničare, sve one koji se bave kulturom. Mi moramo stvarno odgovoriti snažno kako bi kultura bila važan čimbenik u Evropskoj uniji. Kultura treba imati i svoju politiku i imati svoj dio u E, proračunu. E, kulturu moramo staviti u središte europskog interesa upravo e, za našu djecu. Moramo uhvatiti ovu priliku drugim riječima da stvorimo jedan europski projekt u kojoj će kultura biti obaveza, a ne luksuz. Ovdje citiram gospodina Olivija Pija. Hvala. Gospodin Džambaski. Cijenjene kolege, ovo je vrlo važna debata, vrlo važno pitanje jer kultura je e, upravo e, naš identitet, ništa drugo nije naš identitet. Pa bih htio e, čuti pravu debatu o tome što treba učiniti Europska komisija? Da li da ide dalje e, u smjeru e, e, ohrabrujući marksističke kulturne projekte gdje pokušava reprezentirati Evropljanima kao čovjeka bez porijekla, bez seksualnog identiteta, bez robnog identiteta, bez nacionalnog identiteta. Jer e, zapravo nemojmo zaboraviti što smo uvijek bili, što smo stoljećima bili. E, imali smo sve vrste kršćanstva u Europi i to je dio našeg identiteta. Trebamo govoriti o našim e, korijenima, o našem porijeklu. Aja Sofija u Konstantipolu je majka svih e, crkava i nije e, to bez razloga. Ono što se danas događa u Turskoj nije samo pitanje Tursko. Turske. Ovo je pitanje koje se tiče svih nas i molim vas da pokrenete ovo pitanje sa predsjednikom Erdoganom. Ne može on više Eh, eh, zauzimati mjesto europskih nacija. Dajem riječ gospodinu Kiziljureku. Poštovani kolege, budućnost Evropske unije naleži samo u jedinstvenom tržištu i, zajedništvo se ne gradi tek na profitu. Nas spaja kultura, No, onda i Evropska unija mora pokloniti odgovarajuću pažnju kulturi. Kultura je teško pogođena krizom, korona krizom. Mnoge zemlje članice, pa i moja, Cipar, su zaboravile kulturu. Neki već mjesecima čekaju potporu, ali čuju samo prazna obačanja. Moramo financirati program za potporu kulturu i u razdoblju od 2021. do 2027. i moramo pomoć e, umjetnicima u cijeloj Europi. Potreban nam je cjelovit plan. Moramo pomoć umjetnicima, tim ljudima na taj način možemo e, ulagati u zajedništvo i u buduće naraštaje. Hvala vam. Hvala vama. Sljedeći govornik je gospodin Milan za Europsku pučku stranku. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Višegodišnji financijski okvir mora ulagati u kulturu. Erasmus i program za kreativnu Europu, za te programe se mora izdvojiti dovoljno sredstava. Moramo podržati našu europsku kulturnu baštinu. Ona je važna i za turizam u Europi. To je gospodarska grana koja je teško pogođena krizom. Također se nađa, nadamo da će da će projekti u Španjolskoj da će više ljudi vidjeti te projekte. Mislim na hodočasnike koji idu, koji idu putem Camino de Santiago. Stoljećima su ljudi uh, hodočastili u Santiago de Compostela, što isto naglašava ljepotu naše kulture. No, nadovezao bih se na to što je gospođa Šojdrova rekla i o Aga Sofiji, da se želi pretvoriti u džamije. Ne slažem se s tim uopće. Hvala vama. Ehm, gospodin Viktor Negresku za klub zastupnika ST. Gospodine povjereniče, dragi kolege, današnja rasprava je vrlo važna za cijeli sektor sektor je teško pogođen e, ovim virusom i to što je vlada predložila uopće nije dovoljno. Unatoč e, to što tome što je učinjeno, nismo izdvojili dovoljno sredstava za pomoć ovom sektoru. Rumunjska vlada nije učinila gotovo ništa. pa zato tražimo od Europske unije da nešto učini. Moramo izdvojiti dovoljno sredstava za kulturu u fondu za oporavak. Mm. Spasite ovaj sektor i slušajte, e, slušajte sve one koji rade u ovom sektoru. Hvala vam. Sljedeći govornik Ispričavam se, ali ne možete se koristiti plavim tonom u ovoj raspravi. Žao mi je. I'm listening to you. Sorry. I'm uh, asking to extend... Molim vas da produžite raspravu. Ovo je prva rasprava o kulturi. Izdvojili ste pola sata za ovu raspravu. Pa to je smiješno. Ne smijemo koristiti e, plave kartone i samo nas tjerate da to što brže obavimo i odradimo. Pa to, ovo zaista nije dovoljno e, s obzirom na važnost ovog pitanja. da, hvala vama na toj primjedbi i, i baš zato vas ja e, molim da se držite zadanog vremena. i zbog prevođenja nemamo više vremena. Mm, nadamo, nadamo se da ćemo u budućnosti opet moći imati tuže rasprave kao prije. Sad ću će riječ gospodinu Ninasu za zelene i molim vas da se držite zadanog vremena. Hvala. E, Evropska unija nema ovlasti na području kulture. Nema velike ovlasti na području kulture. Nažalost, predstavnik vijeća nije došao u srijedu je kancelarka predstavila program predsjedništva i onda je samo spomenula 250. rođena dan gospodina Beethovena. Citirao bih njega. ljudi moraju slušat glazbu. Ona nas e, inspirira novome. No, to što je Beethoven rekao nas nije nadahnulo da izdvojimo još e, novaca za kulturu. Naprotiv, traže se rezovi. Kancelarka očito nije shvatila e, groznu situaciju kulturnog sektora u Europi, problematičnu situaciju. Pluralnost kulturnog sektora će nestati ako ne pomognemo kulturi. I kako bih to pojasnio kancelarki, potrebno su nam minimalne plaće za umjetnike, potrebna je socijalna zaštita za umjetnike. E, hvalimo e, mrtve e, umjetnike, ali ih ne, ne cijenimo taj sektor. To pokazuje da nismo ništa razumjeli. Hvala vam, gospođe Pelletier. Hvala gospođo predsjedateljice. Sedam milijuna e, djelatnika kulture e, imamo u Europi. To su ljudi koji izmišljaju duh, njih kriza doista, njima kriza doista prijeti i oni doista sada ovise o državama i Europskoj uniji. E, kultura je vrlo često zanemarena od strane javnih politika. U dva mjeseca deset milijuna smo imali virtualnih podsjetitelja e, u Louvru. Kultura nije samo promocija europskog načina života. To je jedna e, zajednička vrijednost od koja čini naša društva boljima i tolerantnima. Neki e, su ovdje govorili samo o identitetu, o nacionalizmu. Međutim, budimo stvarno odgovorni i povećajmo ono što želimo dati za kulturu u našem proračunu. Kultura je, je e, sjećanje cijelog jednog naroda, to je jedan način razmišljanja, način života i budemo na visini i e, mislimo o financiranju, razmislimo o novom e, načinu financiranja kreacije i kulture. Hvala vam. Sljedeći govornik, gospođa Benhume za Evropsku pučku stranku. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja se prvi put javljam za riječ u vječnici. Od veljače izrazila bih duboku sučut e, obiteljima onih koji su umrli u pandemiji. Govorimo o kulturi, o strateškom e, značaju kulture u Europi i o važnosti kulture i kulturnog sektora za BDP. No, govorimo o tome da je važno zaštititi kulturu. To je dio našeg identiteta. E, moramo zaštititi našu kulturu, naše e, zapadne vrijednosti. Pokušava se pretvoriti Hagel u, u, u džamiju. Mm. Radi se o totalitarnim pokretima koji također žele napasti naš identitet i našu kulturu i vrijednosti. Moramo učiniti sve kako bismo zaštitili našu europsku kulturu, ne samo zbog njezne ekonomske vrijednosti, nego se radi također o obrani naših liberalnih vrijednosti u Europi. Hvala vam. Hvala vama. Gospodin Smerilju Zahvaljujem, zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. Ne smijemo zaboraviti kulturu. Kulturni sektor je od strateškog značaja. Mm, Kina i kazališta su bila prazna tijekom pandemije. Produkcije su prekinute i sredstva koja su predviđena za kulturu u višegodišnjem financijskom okviru nisu dovoljna. Želimo da se udvostruče sredstva za kulturu kako bismo mogli unaprijediti status kulture. Pluralnost mora biti u prvom planu našeg modela. Moramo, moramo pružati potporu programima poput eh, programa za kreativnu Europu i očekujemo od vas konkretne odgovore. Hvala vama za komisiju. Ću dati riječ gospodinu Skinasu. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Dopustite mi da vam kažem da se u potpunosti slažemo i to u odnosu na način na koji ste vi eh, analizirali situaciju kao i u odnosu na ono što trebamo učiniti E, kako bismo e, pomogli e, kulturnom sektoru koji je pogođen pandemijom. To je najkreativniji, najdinamičniji te sektor u Europi koji je u potpunosti vezan za našu kulturu, za naš identitet. Čuo sam što ste rekli u odnosu na proračun i na program. Znate da kada se počne rasprava o e, proračunu uvijek se radi o vrlo složenim raspravama. Ono što vam želim reći i uvjeriti vas jest da ono što imamo na stolu je najbolja opcija. Ono e, što e, možemo ponuditi u ovim uvjetima i u ovom trenutku. Optimističan sam i nadam se da ćemo sljedeći tjedan imati e, jedan povijesni dogovor o ovom paketu za oporavak i to će sigurno e, biti e, jedan simbolični ponovni početak za europsku ekonomiju. Čuo sam tradicionalnu raspravu o tome što je zapravo europska kultura. I ja sam rekao kada na svom saslušenju da je naša kultura bogata rata i to e, ne, ne radi se o homosu europeunusu koji razmišlja uvijek na isti način i kojima svima nameće svoje e, vrijednosti drugima. Ne, europska kultura je odraz, ogledalo raznolikosti, bogatstva onoga što jeste Europa, što se tiče jezika u Europi, povijesti, kulture, književnosti, umjetnosti i e, to je ono što čini Europu jedinstvenom u ovom e, nesigurnom i rekao bih e, tamnom svijetu. Još nešto odnosno na Sofiju. Čuo sam što ste rekli i slažem se s vama. Aja Sofija je simbol međukulturnog i međuvjerskog dijaloga. Ona je dio e, UNESCO-ve baštine, to je simbol. Simbol grada koji je pak sam po sebi simbol e, vrijednosti e, koje želimo u ovom svijetu. Turska je utemeljitelj, član Europskog saveza za savez civilizacija. I dakle, ovaj spomenik Aja Sofija e, e, treba zadržati svoj status koji je javno priznat i međunarodno e, priznat i to je veoma važno. Ako se to ne bi dogodilo, to bi ugrozilo tolerantnost i otvorenost Turske. Podsjetit ću vas da 2010. godine grad u kojem se nalazi Aja Sofija je bio Evropski centar eh, kulture. I premijer Turske u to vrijeme, Recep Tayyip Erdogan, je rekao ovo je Evropski grad sa svojim srcem, kulturom i civilizacijom, narodom, prošlošću, budućnošću. Uvijek je gledao prema Europi. Istanbul je e, stvarao europsku kulturu i stvorila ga je europska kultura. To je gospodin Erdogan rekao 2010. i to je ono što želimo čuti. To je ono što očekujemo od predsjednika Erdogana danas, deset godina kasnije. Hvala. Muito obrigado com Hvala vam. Eh, to time završavamo ovu raspravu o kulturnom oporavku Europe. Eh, zahvaljujem se povjereniku na nazočnosti. Eh, glasovanje će se održati u rujnu. Nastavljamo sa sljedećom točkom na dnevnom redu. Samo nekoliko trenutaka. E, u redu čini se da smo spremni za nastavak. Dobar dan svima. Krećemo na sljedeću točku dnevnog reda. Usmeno pitanje komisiji o ulozi kohezijske politike u rješavanju štetnih socioekonomskih posljedica bolesti COVID-19. Podsjećam samo zastupnike da tijekom ove rasprave nemamo spontano javljanje za riječ niti pitanja na temelju plave kartice. Evo možemo krenuti za početak kolega Junus Omrđi. Pet minuta, izvolite. E, gospođo povjerenice, e, dragi kolege, Lice Europe je e, unakaženo krizom COVID-19. Svi dijelovi Europe su pogođeni. Nezaposlenost raste, e, poduzeća bankrotiraju, pravu ekonomiju eh, je, prava ekonomija je pogođena, svi sektori eh, su pogođeni, sve regije, a eh, budućnost izgleda katastrofalno što se tiče gospodarstva. I ovo stvarno pokazuje sve ono gdje smo fragilni. Zbog toga je važno znati danas da je oporavak e, stvarno imperativan. Europske institucije, europski političari moraju e, čuvati e, dakle to načelo kohezije jer imamo katastrofsku e, e, sanitarnu katastrofu i ne smijemo e, zaboraviti da je jedina europska politika koja je mogla pomoći svim državama članicama je upravo kohezijska politika. Ona je uspjela pomoći da se uspostavi djelomična naknada za nezaposlenost, da se kupe okupi oprema za bolnice, da se pomogne malim poduzećima i naša, naš odbor e, reži e, i kao i komisija sve smo učinili e, i usvojili hitne mjere. Počeli smo sa zakonodavnim radom na tom polju. Ovdje na plenarnoj u srijedu E, gospođa e, kancelarka Merkel i e, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kao i svi predsjednici europskih klubova su zatražili oporavak koji bi se utemeljio upravo na koheziji. Pa molimo da sada od riječi prijeđemo na dijelo te da se sve to pretoči u realnost. Od vijeća očekujemo da bude na visini, da bude na visini očekivanja i obećanja i to tijekom idućeg e, samita financiranje e, koje e, se e, predla, koje ovdje predlažete, gospođo povjerenice, to je korak u dobrom smjeru. Mi smo zapravo očekivali više sredstava. Međutim, kohezijska politika je zapravo sa novim prijedlogom izgubila 12% u odnosu na program iz 2014. Dakle, moramo vas podsjetiti da kohezijska politika ima središnju ulogu u svim europskim regijama. To je jedna e, politika e, koja ima, e, koja, koja, se, koja je čvrsto na tlu, koja je vrlo konkretna i zbog toga je trebamo podržati. E, treba nam velika fleksibilnost u odnosu na ovu politiku i e, još veće pojednostavljenje. Fleksibilnost, pojednostavljenje i u odnosu na ta dva cilja e, mi smo s vama. Mi smo postavili usmeno pitanje i dobili smo odgovor na to pitanje. Međutim, mnoga pitanja još uvijek postoje. Biti ćemo E, vrlo oštri. Budući da 230 e, milijardi e, fonda za oporavak se nadamo se koje će biti u poticajima i koja će se pretočiti u poticaje da idu u fondove za koheziju. E, kako će mjesto e, komisija dati koheziji u tom procesu oporavka i kako će europski e, semestar ispoštovati načela kohezije prioritet treba dati regijama koje su manje razvijene ali isto i regijama koje su bile najviše pogođene krizom kako će europski semestar usmjeriti e, sredstva prema tim regijama, grupama i sektorima e, kojima treba najviše pomoći, kako ćemo pomoći isto tako otočkim regijama i najudaljenijim regijama. E, sve države su povećale svoj dug. Kako će dakle komisija osmisliti pakt stabilnosti i rasta za razdoblje e, koje je pred nama. I konačno, gospođo povjerenice, želim vam reći da se svi nadamo da će se postići dobar dogovor u vijeću. Ako će to biti dogovor koji e, će biti povoljan i e, odgovarajući za parlament, onda ćemo svi mi E, krenuti u pregovore na kraju godine kako bismo u godini 2021. godini e, imali e, dovoljno sredstava za oporavak. Hvala lijepa. Kolega Omar nas je uveo u vrlo važnu raspravu o važnosti kohezijske politike u ublažavanju posljedica COVID-19. Tu je i povjerenica Eliza Ferreira. Želim joj toplu dobrodošlicu. Zadovoljstvo nam je što ste nam došli. I baš vas je lijepo ponovno vidjeti. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala gospodine Omarđi. Hvala na pozivu da vam se pridružim jer je zato kucno pravi čas. vi ste mi ranije iskazali povjerenje zato da radimo na snažnjoj kohezijskoj politici Unije. I kako bismo ostvarili viziju moramo se suočiti sa sadašnjim i budućim izazovima. Danas su ti izazovi vrlo veliki. Ekonomska predviđanja komisije ponovno pokazuju da će ekonomske posljedice ove krize biti snažnije od onoga što smo očekivali. Oporavak sljedeće godine biti će slabiji od onog koji smo predvidjeli. Rizici su golemi. Fragmentacija, divergencija, sve su to izazovi pred Unijom. I zato je ovo jedan jako važan trenutak. Svi se kolektivno moramo iskazati kroz političku volju i vodstvo i ambiciozan plan oporavka koji mora zaživjeti u praksi. Europska komisija je predložila ambiciozan paket mjera za oporavak bez presedana. Najvažnije je to da su kohezija i solidarnost u samoj srži tog paketa mjera. Ovaj dom je bio ključan da dođemo do ovog trenutka i na tome hvala. Velika, eh, eh, velika većina političkih eh, klubova je ovo podržala. Sve je ovo dijelom jednog demokratskog procesa, ali najključnije, kao što ste rekli, je to da institucionalni pregovori ne smiju zakazati. Moramo imati ravnotežu oba instrumenta, VFO-a i plana oporavka. U VFO-u govorimo o razdoblju od 21. do 27. uz poštivanje metodologije EU-a. Svaki dan u kojemu okljevamo gubi se život ili radno mjesto bez potpore i zato želim zahvaliti onima koji su govorili o koheziji, koheziji koja je ključna za rješavanje razlika između država članica, ali i za to da se zajamči jednake uvjete koji su ključni za funkcioniranje tržišta, za podršku ulaganjima u svrhu digitalnog oporavka i zelenog oporavka. Reagirali smo uz potporu odbora za proračun, odbora regi i parlamenta. Imamo inicijative za ulaganja u kojima ćemo mobilizirati 50 milijardi eura kohezijskih fondova. O tome ste baš govorili. To je nešto što ćemo koristiti kako bismo održali radna mjesta, poduzeća na životu, podržali javne proračune. Ovo je jedan hitni slučaj, ali sada trebamo učiniti još i više. Plan oporavka će omogućiti 100 milijardi eura uz kohezijske fondove i to iz fonda React EU gdje imamo 50 milijardi eura za hitnu fleksibilnu potporu od razdoblja 2021. do kraja 2022. godine gdje ćemo podržavati MSP-ova i zelene i digitalne projekte. To je nešto što dolazi kao dodatak uz VFO i predstavlja jedan most među razdobljima. Isto tako, parlament je vrlo snažno radio i na tome da se 40 milijardi eura dodijeli najpogođenijim regijama kako bismo postigli um, ekonomiju bez ugljika a imat ćemo i dodatak u srednjem roku zbog rješavanja dugotrajnih posljedica ove krize na regionalnoj razini u razdoblju do 27. Kohezis, kohezijski fondovi će pokrivati kohezijske ciljeve u najnerazvijenijim dijelovima Unije, a zadatak će biti da se prioriteti provedu na terenu uz zelenu i digitalnu tranziciju koja nikoga ne ostavlja po strani. No, to je moguće ostvariti samo uz stabilan financijski okvir. Zbog toga trebamo odluke Europskog vijeća koje će biti donesene u sljedećih nekoliko dana i uz suglasje parlamenta nakon toga. Ja ću dati sve od sebe kako bih surađivala s vama, sa civilnim društvom, sa državama članicama kako bismo kohezijske projekte proveli. Moramo osigurati to da kohezijska politika i dalje ostvaruje ciljeve i danas i sutra i u dužem roku, a sve to na korist jednog oporavka koji je održiv i unije koja je snažnija. Hvala vam na pažnji, veselim se suradnji u budućnosti. Hvala lijepa. Hvala vama, povjerenice Ferrera. Hvala lijepa na prvoj reakciji vezanoj uz pitanje za usmeni odgovor. A sada idemo sa popisom govornika. Najprije uh, Hava. Treba uključiti mikrofon. Uh, uh, Čujemo se. Krećem iz početka. Gospodin predsjedniče, povjerenice, zastupnici i zastupnice. Angela Merkel je pocrtala koliko je kohezijska politika važna i kako za njemačko predsjedništvo predstavlja prioritet. Moramo konsolidirati kohezijsku politiku, a da bismo to učinili, moramo ulagati u to vrlo važno područje politika. Kohezija katkada ne ispunjava očekivanja. Naime, sada se nosimo sa vrlo velikom krizom. ako nismo sposobni sada iskazati solidarnost nakon svih onih dugovanja i bankrota, kada ćemo pokazati tu solidarnost? Trebamo veću potporu iz VFO-a i iz plana oporavka. Nadalje, Udaljavamo se jedni od drugih, ali ne smijemo dopustiti da sredstva ne završe tamo gdje bi trebala. Moramo dati sve od sebe kako bi financijska sredstva iz različitih izvora dospjela kamo treba. Međutim, to ne možemo ako novca nema. Treba nam pravi proračun. Hvala. I to odmah. Hvala vama. A sada... Gospođa Silvana Gonzalez, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Povjerenice, kohezijska politika nije dobrodušnost i velikodušnost, već pravda. Moramo pomoći svim regijama, svim gradovima kako bismo imali oporavljenu Europu nakon strašne pandemije. To je važno ulaganje u budućnost. Naravno, da ćemo imati više od 37 milijardi eura koji sada služe tomu da oporavimo građane, njihova poduzeća, e, ljude u ruralnim i urbanim sredinama koji su izgubili krov nad glavom i slično. Želimo pomoć za građane, a ne porezne oaze u Europi. Treba nam pravi oporavak. Ako to želimo postići, onda moramo osigurati to da kohezijska sredstva u razdoblju do 2027. pokrivaju izravna ulaganja. Ne samo izravna ulaganja vezana uz krizu s COVID-19. Kohezijska politika mora biti politika koja će dokinuti nejednakosti i e, neće e, biti na načelu uvjetovanosti. Želimo potporu vijeća i želimo to da nitko ne bude ostavljen po strani. Hvala. Monika, se... Hvala lijepa Monika. A sada Suzana Solis Perez. Rinju, izvolite. Hvala lijepa. Gospođo povjerenice, ova pandemija velike je izazov za institucije. Na vidjelo su izašli nedostaci. Treba reagirati. Imamo najveći plan oporavka u Europi ikad sa kohezijom kao prioritetom. Uloga kohezijske politike oduvijek je važna, ali sada je ključna. Imamo očekivanja građana. Potrebno je pojednostavljenje, fleksibilnost i ukidanje birokracije. Uz to moramo razmišljati o krajnjim korisnicima sredstava, o općinama, o gradovima, o svim razinama koje mogu biti održivije, zelenije i digitalnije. Treba razmišljati o poduzećima, MSP-ovima, turističkoj djelatnosti. Sve to treba učiniti konkurentnim. Moraju nam biti jasni prioriteti i to kakvu Europu želimo. A želimo Europu bližu građanima koja ulaže u obrazovanje mladih. Trebamo razvijati i nove sektore, učiniti Europu atraktivnijom za mlade i njihove obitelji. Ne želimo digitalni jaz, želimo prilagodljiv administrativni sektor i želimo jednakost bez izostavljanja ikoga. Sve je to moguće ako kohezijska politika bude jača, ambicioznija i suvremenija. Hvala. Hvala vama. A sada Alessandra Basso. Ide. Danas govorimo o politici kohezije koheziji društva u svjetlu ove krize. Nemamo gubiti iz vida što se događalo i što se još uvijek događa u društvu i ekonomiji zbog covida. Puno se govori Puno se obećaje, ali malo toga završava tamo gdje treba, u regijama. Ne treba samo izgovarati lijepe najave, već nešto i činiti. Treba nam i veća razina fleksibilnosti. Nešto moramo učiniti kako bismo smanjili razlike i stvorili veću razinu jednakosti. Da bismo to postigli, potrebna su nam veća ulaganja kojima ćemo riješiti društvene jazove u različitim regijama te podržati njihove lokalne specifičnosti i lokalni identitet. Za pravu koheziju i približavanje regija treba zaista uhvatiti se u koštac sa ovim izazovom. Moramo nešto naučiti na temelju ove krize, a ako to ne učinimo, moglo bi doći do teške situacije iz koje se nećemo moći izvući unutar EU-a. Hvala. Hvala vama. Niklas Ninas, jedna minuta. Uh, Hvala lijepa povjerenice što ste nam danas došli. Mislim da je svima jasno da su potrebne vrlo brze mjere kako bismo regijama pomogli. A to smo sa predviđenim mjerama i napravili. Ali sada je faza drugačija, trebaju nam drugačije procedure kako bismo pomogli što većem broju ljudi. Moramo redefinirati svoje ciljeve i onda razmišljati o načinima provedbe. Evo jedno pitanje za vas. Znamo da se 60 regija već prijavilo e, za programe, ali mene zanima postoji li korelacija između onih koji koriste mjere fleksibilnosti iz paketa 3 i regija koje su najpogođenije covidom? Da li koristimo sredstva za one kojima to stvarno treba? I drugo pitanje, ako želimo nešto u budućnosti postići, moramo se strateški postaviti. Zato je moje pitanje za vas kako definirati strateške ciljeve i osigurati da sredstva iz REACT i EU-a budu iskorištena na strateški način. Znate što hoću reći, teško mi je sada naći pravu riječ, ali to je ono što nam je nužno. Hvala vam na odgovoru unaprijed. Hvala vama. Sljedeći na popisu Mazali Aguilar, ECR. Hvala lijepa, predsjedniče. Gospodarske i društvene posljedice COVID-19 su dramatične, posebno u zemlji iz koje dolazim, Španjolskoj. Loše se upravljalo krizom i zbog toga je stanje još gore, a posljedice stravične. Europski kohezijski fondovi ključni su za ukidanje nejednakosti i jačanje ekonomskog oporavka, što će ići vrlo polako i biti vrlo kompleksno. Drago nam je da je komisija usvojila ovu ideju da države članice prebacuju sredstva iz programa u program prema potrebi. No, treba učiniti još dvije stvari. Kao prvo, pojednostaviti postojeće mehanizme i u tom smislu znati da ništa ne može zamijeniti kohezijske fondove, već imamo samo stvari koje će ih nadopuniti na druge načine. Druga stvar koju želim reći tiče se onoga o čemu su ljudi danas već govorili. Treba nam ambiciozna kohezijska politika. To je važnije no ikad, ali ne želimo proračunske rezove. Za to je potreban proračun koji će uroditi plodom na trenu. Hvala lijepa. Hvala vama. Sada na jednu minutu, Žao Ferreira Gue. Izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče, povjerenice. Posljedice kovidske krize. Vidimo da zbog toga imamo investicijske planove i kohezijske planove. Sredstva su ogromna, ali uzeta su tamo gdje su također potrebna komisija se jednostavno odlučila za to da u cijelom proračunu smanji težinu kohezijskih sredstava zbog čega dolazi do asimetričnosti i odlaska od e, e, prioriteta vezanih uz tržište i eurozonu tako da će doći do još većih razlika između država članica. Novac jest potreban, ali velika količina resursa za kohezijske ciljeve neće promijeniti trendove i stvarnost, nego će u dužem roku stvari pogoršati. Treba nam više, a ne manje kohezije, više, a ne manje strukturnih fondova, više, a ne manje brige za okoliš i više, a ne manje fleksibilnosti u tome kako države članice koriste sredstva. Moramo povećati, a ne smanjiti sufinanciranje Moramo i u potpunosti eliminirati paktove poput ovog o rastu i stabilnosti. To bi bilo minimum što treba učiniti. Usto moramo dimenziju kohezije na centralizirani način provesti kroz sve programe, znanost, okoliš i sve ostalo. Moramo omogućiti zajedničko upravljanje. Međutim, čini mi se da sve te zamisli koje su pred vama vi ne mislite baš provesti. Hvala. E, hvala vama. Antonin Komin Oliverez. Nezavisni. Hvala lijepa. Još uvijek traje kriza, a meni se čini da će se stvari još pogoršavati, a ne poboljšavati. Nije važno što je uzrok krize, tržište ili virus. Oni koji su najranjiviji uvijek su ostavljeni po strani. Socioekonomska kriza drugačije će pogoditi različite regije, a možda će i stati na kraj samoj konvergenciji. Zato moramo prilagoditi strukturna pravila svim okolnostima Jednako tako ubire se sve manje i manje poreza po državama članicama Unije. Možemo li imati zbog toga iste kriterije kofinanciranja kao i prije ove krize? Ne, treba nam više fleksibilnosti, veće pojednostavljenje, veće pričuve za hitne slučajeve i isključivanje rashoda iz pakta o stabilnosti i rastu. Radi se o situaciji krize u kojoj trebamo suzbijati ekonomske razlike koje ugrožavaju naše demokracije. Hvala lijepa. Hvala vama. A sada drugi krug govornika. EPP e Franc Bogović, izvolite. Hvala vam na tome što ste mi dali riječ. Europa bi bez uspješne kohezijske prilike imala još veće razlike. I imali bi još manje ljudi u selu, još goru infrastrukturu. Kovidska kriza je pokazala da treba raditi na ruralnom razvoju, čistom zraku, ekologiji i da je to važno podržati sredstvima jer tako ćemo bolje čuvati i zdravlje i sve ostale ciljeve. Treba nam zelena infrastruktura i treba nam povezanost. Nažalost, to sada stoji na raspolaganju samo onima koji žive u najpogodnijim dijelovima Europe. Treba omogućiti um, rad putem interneta, kupovinu putem interneta, rad na daljinu, učenje na daljinu. I ja se nadam da ćemo nova sredstva i nove milijarde eura iskoristiti tako da uh, izgladimo razlike da uh, poboljšamo stanje u ruralnim dijelovima Europe i tako doprinesemo cijeloj Uniji. Hvala. Hvala lijepa. A sada Hans Haider, SID. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Regionalna politika je ključna politika u Europskoj uniji. Zahvaljujući europskoj regionalnoj politici je Europa vidljiva u našim regijama i gradovima i općinama. Ne smijemo zaboraviti, više od jedne trećine radnih mjesta u proteklom programskom razdoblju stvoreno zahvaljujući regionalnoj politici. Naše regije su suočene s velikim izazovima i potrebna nam je ambiciozna regionalna i kohezijska politika kako bismo riješili te izazove. E, I, suočeni smo s novim izazovima i, i, i zadaćama i bez e, odgovarajućih sredstava nećemo moći riješiti te izazove znači da se Fond za regionalni razvoj, on njemu se mora dati više sredstava. Samo ćemo na taj način moći e, prevladati izazove kao što su digitalizacija i zaštita klime. Radi se o solidarnosti, ali prije svega se radi o zdravom razumu, jer je e, dodana vrijednost vrlo vidljiva tu za sve građane. Budemo li ulagali više u regionalnu politiku, ćemo snažiti gospodarski rast, otvoriti nova radna mjesta, osnažiti Europsku uniju i na taj način ćemo e, osigurati zajedničku budućnost u Ujedinjenoj Europi. Hvala vam. Eh, Hvala lijepa. Stefan Bižu Rinju. Gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice, jutros u ovom trenutku o najpogođenije mjesto u, od, koje je pogođeno covidom je Gijana, Francuska e, Gijana. Tu imamo strašnu krizu e, i u ostalom e, francuski ministar zdravstva i ministar za prekomorska područja ide tamo danas, ali naravno da Rescue UE treba isto tako djelovati, trebamo ga aktivirati, ali trebamo isto tako aktivirati i lokalna rješenja, trebamo vjerovati e, ljudima na terenu. Trebamo sve učiniti kako bismo se borili protiv e, virusa, ali moramo se boriti i protiv osjećaja napuštenosti zbog covida. Moramo biti solidarni. Rješenje imamo, rješenje je kohezija. Kohezija između e, teritorija svih europskih krajeva, je treba pojednostavniti e, e, sve e, načine upravljanja krizom. To treba postati pravilo izgradnje nove, korisne i solidarne Europe. Hvala lijepa. A sada Robert Ross, jedna minuta ECR. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. U nizozemskom gradu Vehede se najavilo velik broj otkaza i 750 radnih mjesta je zatvoreno i poslovanje je premješteno u Mađarsku gdje je otvorena jedna moderna tvornica za to su se koristila e, kohezijska sredstva kao i za proširenje cestovne infrastrukture bez čega se ne bi premjestilo poslovanje iz Nizozemske u Mađarsku. Ali ovo je tužan način da se koriste europska sredstva to je nešto u što se u trošilo 750 milijardi eura, ali od toga je Nizozemska izgubila 31, 31 milijardu. I što to sada onda znači? Hoće li se kupovati radna mjesta od Nizozemske? Nizozemskoj se uvijek govori budite solidarni, iskažite solidarnost, a ispada kao da smo bankomat za ostale. Tko će pokazati solidarnost prema Nizozemskoj? Hvala lijepa. Simone Schmittauer. EPP, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajuće, gospodine eh, povredniče. Ja sam bila gradonačelnica i znam što sve treba obaviti u gradu ovima Europe. Eh, moji kolege intenzivno rade u cijeloj Europi kako bi stvorili uvjete eh, da se zaustavi iseljavanje iz regija. No, potrebna mi je pomoć i potpora kako bi uspjeli u tome. Zato stvarno ne razumijem kako neki nisu spremni e, iznijeti prijedloge za prijelazno razdoblje. Ne smijemo ostaviti regiju Europi na cjedilu, Nijedno. Ali to će se dogoditi ako ne budemo ništa učinili. Moramo smanjiti birokraciju, e, to je ključno. E, i, ovo što paketi koji su doneseni je tek početak. E, moramo činiti još i to brzo kako bi regije Europe e, i dalje mogle opstati koje čine temelj Europe. Hvala vam. Hvala. Gospođa Martin de Almagro, jednu minutu za socijaliste. Hvala gospodine predsjedatelji, gospođo eh, povjerenice. Prije nekoliko mjeseci eh, dok još nije bilo covida ovdje smo razgovarali o mogućnosti da imamo jedan ambiciozniji financijski okvir. Eh, bili smo e, zabrinuti, tražili smo više fleksibilnosti, tražili smo e, nešto što nam nije izgledalo pipljivim onda. Međutim, sada vidimo da je moguće, da je to nešto sasvim moguće i to naročito ako budemo reagirali brzo u odnosu na hitne i žurne situacije. E, dakle, danas vidimo da Europska unija ne može odustati od hitnih mjera, e, ne možemo odustati od e, intenzivne njege u bolnicama. E, dakle, e, to je e, sve sada postalo totalno jasno, ali u svakom slučaju europska kohezijska politika treba biti osnažena krizom jer ona će nam trebati i kasnije. Dakle, ako budemo mogli ostvariti koheziju i to u onoj mjeri ukoliko nam je potrebna, onda će to sigurno zajamčiti uspjeh Europe. Hvala. Elizabeth Benjamin, jedna minuta, izvolite. E, EPP. Hvala Gospodine predsjedatelju, hvala gospođo povjerenice. Kao prvo želim zahvaliti predsjedniku koji je pokrenuo ovu raspravu koja je vrlo važna. E, ovdje ćemo raspravljati o ulozi politike, kohezijske politike u e, e, cijelom postupku oporavka nakon COVID krize. Kao prvo želim reći da je komisija doista pravovremeno reagirala i to, važno, to je važno reći našim građanima građanima. Nadalje, želim e, čestitati na 150 milijuna eura koji bi trebali doći iz poreza europskih građana, vrlo ambiciozan budžet i koji će nam omogućiti da e, reagiramo u e, razdoblju nakon covida upravo za regije, regije koje su najviše propatile zbog covida. I to je nešto što trebamo doista učiniti, okrenuti se prema najpogođenijim nim regijama moramo stvoriti nova zaposlenja, bogatstvo i okrenuti se prema malim i srednjim poduzećima jer oni su ti koji mogu stvoriti nova zaposlenja. Nemojmo to zaboraviti. Upravo su ta mala poduzeća ona koja trebaju dobiti najviše sredstava iz Next Generation EU fonda. Hvala lijepo. Predsjednik, hvala. A sada? ću dati riječ gospođi povjerenici Fereri, Izvolite. Hvala, hvala gospodine predsjedatelju. I hvala svima. Hvala na podršci e, koju e, smo dobili, podršku koju je dobila komisija i stalno e, smo zapravo imali tu podršku kroz cijelo ovo teško razdoblje. Citirat ću ono što je rekao gospodin Hajder kohezijska politika je srce, srce koje kuca Europe. E, mislim da je to srce kucalo kad je Europa prolazila kroz e, probleme i e, govorili ste o našem zajedničkom radu kada smo pokušali odmah odgovoriti na problem koronavirusa. Virusa. Nadalje htjela bih reći da je doista bilo potrebno da e, e, zamislimo u kakvim se konkretnim problemima nalaze naši građani kako bismo e, odgovorili i zbog toga smo imali ove fondove kri i krip Plus. Sve države članice su to e, iskoristile. Za sada su sve države članice osim Austrije i e, e, Danske koristili ove mogućnosti da se koriste fondovima koji postoje sredstvima i to preko 50 milijardi eura kako bi platili ono što treba uplatiti, maske, ventilatore, e, novi, nova zaposlenja, potpora malim poduzećima. E, e, drugim riječima radilo se to jednom o izravnom odgovoru. Kohezijska politika je stara politika, možda jest, ali je živa i to smo dokazali, to smo sada stvarno dokazali da je ta politika kadra dati hitnu pomoć kada je to moguće. U ostalom državne potpore to je bila jedina politika, možda jedina politika politika koja je stvarno bila vidljiva i koja je stvarno dala konkretnu pomoć. E, druga stvar koju bih htjela e, reći odnosi se na kvalitetu onog što smo e, predložili. Eh, ono što trebamo predložiti zapravo je jedna dugoročna eh, akcija uz eh, kratkoročni instrument React EU, a ostaviti otvorene mogućnosti za sufinanciranje nekad čak i od 100% ukoliko tako odluče države članice. Naravno, Europska unija ne može odmah dati pomoć, komisija to ne može odmah učiniti kako bismo došli do regija jer mi e, kada dajemo omotnicu dajemo je na e, osnovu podataka koje imamo. Do kraja ljeta jednostavno nećemo imati sve te podatke, ali međutim države članice e, trebaju jednostavno dati komisiji kriterije, a to je povećanje nezaposlenosti, smanjenje nacionalnog dohodka, i e, kako razviti e, dakle e, državu članicu, gospodarstvo kako bismo na neki način premostili korak ka novom financijskom razdoblju. Dakle, trebamo pomoći e, regijama, e, međutim, naravno da je važno da države članice koriste e, dobre kriterije kako bi korobirale, potvrdile pomoć kojim treba. Dakle, komisijski, prijedlog komisije je za nas pravi temelj za daljnji rad. E, mislim da trebamo prestati govoriti da imamo dovoljno novca i postoji dovoljno novca i ovdje citiram gospodina Ninasa koji je rekao, ne, neki drugi su to isto rekli, rekli ste e, Sada trebamo odlučiti što želimo učiniti s ovim novcem i koja će biti kvaliteta onog što činimo, jer kvaliteta toga je ona koja će odlučiti o našoj budućnosti. E, nakon što sam to rekla, sada ću odgovoriti gospodinu Ferreri koji je govorio možda neće doći do smanjenja e, sredstava. E, danas imamo dodatne instrumente koje nudi komisija. 55 milijardi eura 32 milijarde dodatne za za, dakle 50 za fond e za rijekt EU, zatim još 30 milijardi plus dodatni fondovi e, koji e, će se podijeliti u odnosu na regije, dodijeliti regijama gdje je došlo do povećanja nezaposlenosti. Dakle, ogromna svota novca i e, jasno je da trebamo znati što učiniti s tim, kako ćemo organizirati naše djelovanje. i trebamo e, dakle e, prepoznati sve te mogućnosti koje su pred nama i drago nam je da je komisija e, dala e, tu taj snažan prijedlog i e, to je bilo moguće zbog toga što ste vi insistirali na tome i zbog toga što su neke vlade insistirale da djelujemo, one su nas potaknule da djelujemo. Pa sada trebamo djelovati zajedno, brzo, odlučiti E, i e, odobriti brzo, e, možda unijeti neke prilagodbe, ali svi ste rekli taj novac, taj fond treba biti stalno dostupan bez prekida jer on će e, omogućiti oporavku modernom, digitalnom, zelenom za dobrobit svih građana. Dakle, za sada djelujemo e, zajedno, radimo zajedno, sve institucije e, pokušavaju pomoći e, našim građanima. Prolazimo kroz možda najkritičniju fazu europske povijesti, pa vam zahvaljujem, zahvalna sam, nastavimo zajedno s radom. Naravno, radimo najviše na regijama koje su u najvećoj najvećoj krizi, koje su najviše pogođene e, krizom. Hvala e, lijepo, e, nastavit ćemo s ovim radom. Hvala gospođo povjerenice na vašem radu ne događa se svaki dan da nam dođe povjerenik i da nam kaže da ima puno novca. Pratimo e, naravno što se događa, pratit ćemo odluke e, vijeća i e, podsjećam vas da Europski parlament ima zadnju riječ. Mi smo jasno rekli što mislimo o politici, o kohezijskoj politici, treba, podržavamo je. Dakle, sada e, završavamo s radom do 13 e, sati i 30 minuta. Hvala.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 Hvala deux, trois, quatre. So, uh, Dobar dan kolege, nastavljamo sa sjednicom i sada ću vam objaviti rezultate prvog kluga glasovanja. Dakle, to su rezultati konačnog glasovanja. Gospodin Guzman, politike zapošljavanja. Izvješće se usvaja. Izvješće gospođe Holmajer o prijedlogu nacrta sporazuma broj 5 se usvaja. Izvješće gospođe Holmajer o mobilizaciji marže za izvanredne situacije se usvaja. Rezolucija odbora ENVI o kromu trioksidu se odbija. Rezolucija odbora Envi o djelatnim tvarima se usvaja. Izvješće gospođe Gamon o skladištenju energije se usvaja. Rezolucija odbora ITRE o infrastrukturi e se usvaja. Sada prelazim na amandmane uredbe 2016 kroz 1628 i njezinih e, prijelaznih odredbi za suzbijanje učinka krize COVID-19. Amandman četvrti, prvi dio, usvaja se. Amandman treći se odbija. Amandman prvi se odbija. Amandman drugi se odbija. Amandman četvrti drugi dio se usvaja. Prelazimo sada na rezultate glasovanja o provođenju kliničkih ispitivanja. Krećemo od prvog amandmana koji se odbija. Drugi amandman odbija se. Treći amandman odbija se. Peti amandman odbija se. Šesti amandman odbija se. I četvrti amandman se također odbija. To bi bili rezultati glasovanja i sada obustavljamo sjednicu do 14.15. i Hvala.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 So, guten Tag, Dragi kolege, dame i gospodo. Kako onima u vječnici, tako i onima iza malih ekrana. Nastavljamo sa dnevnom sjednicom, drugog glasanje. Glasat ćemo da sjejemo kako je navedeno u dnevnom redu. Glasanje traje od 14.15 do 15.30. Ista metoda glasanja će se koristiti kao i jutros. Ovime proglašavam drugo glasovanje otvorenim i imate do 15.30 da glasate. Rezultate ćemo objaviti u 18 sati. Nemam nijakvih drugih obavijesti. Hvala vam. Dnevna sjednica se prekida. Več što to je samo. kako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 Die Sitzung ist wieder aufgenommen. ich darf Nastavljamo sjednicu. Sada ću vam priopćiti glasovanje s drugog kruga glasovanja. Izvješće Tadino. Pregovori između Europske unije i Novog Zelanda vezano uz razmjenu podataka među vlastima u svrhu suzbijanja ozbiljnog kriminaliteta usvaja se. Zatim izvješće odbora o kemikalijama se usvaja. Hitni postupak temeljem pravila 103 vezano uz e, krizu COVID-19 usvaja se. Time smo zaključili prvo čitanje u Europskom parlamentu ovog hitnog postupka. Vezano uz klinička ispitivanja s GMO-om u svrhu razvoja ljekova za potrebe liječenja od COVID-19 usvaja se. Time smo zaključili postupak e, u prvom čitanju u parlamentu. Imamo amandman pet klubova zastupnika koji se odnosi na suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i to se usvaja. I još jedan zahtjev pet klubova zastupnika vezano uz strategiju zdravstva nakon krize koronavirusa. I taj prijedlog se usvaja. Nakon e, obustave sjednice parlamenta 19. lipnja u skladu sa člankom 972 predsjednik parlamenta potpisao je dva zakonodavna akta. Predsjednik će se također sastati sa predsjednikom vijeća 15. srpnja da bi potpisao pet pravnih tekstova koji su usvojeni tijekom proteklog razdoblja. Svi će ti zakonodavni akti biti objavljeni u zapisniku sa ove sjednice. Zapisnik e, sjednica 7., 8. i 9. srpnja bit će dostavljene parlamentu na odobrenje. Ukoliko ne bude prigovora, ja ću proslijediti usvojene rezolucije nadležnim tijelima. Time prekidamo ovu sjednicu Europskog parlamenta. Želim zahvaliti svim nazočnim službama. Hvala vam na obavljenom poslu u ovim zahtjevnim vremenima. Želim svima ugodnu večer i vidimo se nakon vikenda. So, I take the free drink.